chers je Kolege, predlažem da počnemo. E, imamo dovoljno vremena, ali ne valja ga gubiti bez obzira na to. Moramo raspravu održati u odnosu na razrišnicu za agencije, što smo jučer spomenuli, pa predlažem da krenemo redom. Ima nekoliko amandmana u odnosu na koje bih vam željela iznijeti svoje mišljenje. Dakle, u skladu s dnevnim redom, prvo, razriješnica za opći proračun Evropske unije. Primila sam tri amandmana. Prvi, u vezi s prvim amandmanom nema nikakvih problema, ja nemam nikakvih primjedbi, međutim, Drugi amandman bez obzira na to što su uzorci, odnosno postupci s tim u vezi, pregledani na odgovarajući način manje više. Čini mi se da se postupak može ograničiti i da se može samo reći da je evo postupak pojednostavljen koliko je to bilo moguće. I zadnji amandman u kojem stoji da Procedura pojednostavljenih troškova omogućava smanjenje pogreške, o tome možemo raspraviti ako želite, ali ja nisam ipak e, uvjerena da je ovo dobro argumentirano. Točka 14. Razrješnica za ETF, odnosno Europsku zakladu za stručnu izobrazbu. Faire comme certains collègues Euh, dakle, ETF. Dobila sam dva prijedloga za izmjene i dopune. Prvi se odnosi na prezentiranje financijske situacije za 2012. godinu gdje se kaže da je sve urađeno kako treba, dakle nema problema i da se podsjeti da je postupak e, pokrenut, to je isto tako sve u redu, međutim želim reći da u pogledu ETF-a, zaklade za stručnu izobrazbu, postoji problem u odnosu na godinu 2013. Ja znam da mi sada raspravljamo o razrešnici koja se odnosi na razdoblje od 2011. Dakle, predlažem možda jedan mali usmeni amandman u odnosu na uvjete. Gospođa Merlan Seban je radila na ovome. Mislim da je ona jedna odlična direktorica, ravnateljica zaklade, ali reizbor, odnosno obnova se izvela na jedan netransparentan način. Ja sam primila pismo predsjednika uprave ove agencije koji smatra da je ovaj slučaj u redu da je kandidatura gospođe Serban izvršena na dobar, ispravan način. E, parlament je tu odigrao ulogu koju treba imati. Imali smo vrijeme za intervenciju, međutim nije bilo vremena da dovršimo e, raspravu i to se naglašava kao problem. To mi se čini da je bitno. Način na koji je Europski parlament angažiran na u odnosu na agencije je takav da od nas zahtjeva da ovome poklonimo dovoljnu pažnju. Pa ja predlažem jedan usmeni amandman jer e, mi se čini da o ovome moramo očitovati se. Dakle, predlažem usmeni amandman. Odnosno, moramo iskoristiti ovu priliku da na odgovarajući način pošaljemo našu poruku. Što se tiče točke 15, odnosno razrješnice za agenciju u Bilbao, Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu, tu nema nikakvih amandmana, niko nije uložio ništa i možemo jednostavno iskoristiti ovu priliku da kažemo da nas malo brine da ne postoji nikakva strategija e, nova strategija u odnosu na ovu agenciju od strane komisije. I evo možemo odmah preći na točku 16 razrišnica za Europsku zakladu za poboljšanje životnih i radnih uvjeta dakle Eurofound, gdje imamo nešto više amandmana. Ono što je dobro je da se ja sa svim amandmanima slažem, stvari su jednostavne, ali možemo ih pogledati po redu. Amandman Serđa Gutieresa Prijeta koji e, govori o koji pozdravlja doprinos Eurofanda umjesto zaklade. Amandman e, Marijan Harkin koja kaže da se uvjeti nastavljaju pogoršavati u nekim državama članicama. Mislim da niko nema ništa protiv tog amandmana. Amandman broj 3 ponovo Sergio Gutierrez Prijeto zapravo u odnosu na nastavlja se na prvi amandman isto se nalazi u broju četiri, dakle s time se slažem. Broj pet, gospođe Harkin, u tom amandmanu najme stoji da je revizorski sud dao izjavu u odnosu na financijsku godinu 2012. Marian Harkin predlaže da se stavi naglasak na to da je financijski položaj vrlo jasno iznesen. Slažem se. Amandman broj 6. Čaba Ori. U tom amandmanu stoji da u glavama 1 i 2 committed appropriations, da su u pitanju korektivne mjere koje su usvojene po pitanju navedenih prošlogodišnjih pritužbi. Mislim da je to točno, možemo prihvatiti. Amandman broj 7, Sergio Gutierrez Prijeto, ponovo se nastavlja e, na amandmane 1, 3 i 4. Slažem se, amandman broj 8 govori o transverzalnom pitanju i kaže se da sve preporuke revizorskog suda u vezi s transparentnošću postupaka zapošljavanja e, da su sve te preporuke u potpunosti primijenjene. Dakle, možemo i taj amandman podržati. I završavam dakle sada sa Eurofoundom. Prelazim na točku broj 17, razrišnica za pa Europski centar za strukovne, razvoj strukovne izobrazbe. Prvi amandman kolegice Harkin zapravo je sličan sličan amandmanu u odnosu na Eurofound, gdje se pod, navod, i činjenica da su potrebne nove metode izobrazbe danas. Amandman broj 2, ponovo Marijan Harking, e, sličan kao amandman koji je uložila u odnosu na Eurofound, dakle da je financijski položaj jasno prikazan. Međutim, amandman broj 3, Čaba Orin, u tom amandmanu izražava se žaljenje što utvrđeni proračunski deficiti nisu još uvijek ispravljeni na zadovoljavajući način. S obzirom na pasivan stav CDFOP-a, meni se čini da ovom amandmanu ne treba dati podršku. Točka osamnaest. E, izvješće o transferzarnom postupanju u odnosu na Evropsku uniju godine 2012. Zato imamo četiri amandmana. Čaba Ori, to je u redu. Ovaj prvi slažem se, zatim dva amandmana u odnosu na isti stavak, stavak e, tri koji su iznijeli Gutierrez Prieto, Rik i Harkin. Ja, se, ja predlažem da to obuhvatimo u jedan amandman jer se inzistira na važnosti suradnje između agencija kako bi im se dala podrška potaklo da nastave zajednički s radom E, gdje se ta suradnja može ostvarivati u programima, e, programima koji se odnose na istraživanje, projektima istraživačke naravi i općenito u odnosu na metode praćenja. Ova ideja zajedničkog rada bi trebala dovesti do vrlo konkretnih rezultata. Eto, to je sve što se mene tiče. E, meni se čini da u pogledu ETF-a moramo se jasno očitovati u odnosu na reizbor Madlen Serban. Jer ja moram još jednom naglasiti da imam vrlo pozitivan stav u odnosu na rad ove ravnateljice. Eto, to je sve. Ja sam završila. Pa mogu dati riječ e, kolegama. Dakle, moj klub će glasati za usmeni amandman, no htjeli smo uložiti dodatni napor da ne bude različitih tumačenja i da se naše nezadovoljstvo s ovim postupkom, to ne znači da smo nezadovoljni sa gospođom. Samo sam to htio pojasniti kako bi bilo e, jasno da, dakle, s čime mi ovdje imamo problem. Hvala vam. Čabauri. Um, Želio bih nešto reći o samo jednoj točki. Što se tiče provedbe e, općeg proračuna za godinu 2012. Ako sam dobro shvatio, gospođo predsjednice, tumačili ste, eh, protumačili ste moj amandman, amandman broj 3, koji se odnosi na novi stavak broj 6 i to njegov drugi dio. prema kojem bi eh, se pravila Dakle, povećao bi se broj pravila. E, nisam to rekao. Rekao sam da je dobro da imamo pojednostavljenu proceduru, ali mislim da u takvom slučaju bi se moglo dogoditi da nam promaknu neki detalji i ako dođe do nekakve pogreške, nećemo je moći otkriti. To ne znači da će se povećati broj pogrešaka. Jednostavno želim reći da sa pojednostavljenim postupkom govornik je prekinut. Euh, Imamo li ovdje možda nekog predstavnika komisije koji bi se javio na ovu temu? Nisam još e, završio, ja sam čekao da me saslušate. Kako ste bili prestali govoriti, mislila sam da ste završili. Oprostite, imate pravo, imali ste dojam da vas ne slušam. Evo, slušam vas. U redu. Ne želim reći da će zbog tog pojednostavljenog postupka se povećati broj glaso, e, pogrešaka ili nepravilnosti. Jednostavno želim reći da ako postoje, ako budu postojele nepravilnosti, nećemo ih moći utvrditi jer nećemo imati dovoljno vremena i nećemo uspjeti detaljno proučiti sve detalje, možda zbog e, manje koordinacije možda komisija neće smatrati da je potrebno predstaviti nam sve e, detalje, tako da ja sam spreman povući drugi dio tog amandmana kako bismo mogli doći do kompromisa, ali evo, htio sam samo objasniti koji je moj problem. U redu. Daćemo komisiji priliku da kaže svoje mišljenje možda će reagirati na ono što ste vi predložili i što sam ja e, e, spomenula, pa ćemo onda poslije toga vidjeti e, kako da nađemo sporazum u vezi tih amandmana koji su zapravo povezani. Komisija, ko će intervenirati? Hvala. mi imamo komentare na ove amandmane u odnosu na pojednostavljene postupke. Želimo naglasiti da slijedom preporuka u odnosu na zadnju razrješnicu ovog odbora, mi smo zapravo uložili veliki napor od posljednjih godina da pojednostavimo proceduru i da olakšamo ovaj e, administrativni e, teret i smanjimo e, stopu pogreške. Mi smo isto tako osnažili, nastojali osnažiti naš prijedlog za pojednostavljenje i za naredno razdoblje. Pozitivni rezultati ovog pojednostavljenja su takvi da ukazuju vrlo e, jasno da je ovo bilo e, provedeno i za 2012. godinu. Dakle, ne samo da je smanjen administrativni teret, već se smanjila i stopa pogreške i to znatno e, tijekom protekle dvije godine. Stoga smatramo da ovaj amandman ukoliko se zadrži bi zapravo mogao podriti, e, ugroziti rezultate koje smo postigli tijekom posljednje dvije godine. Što se tiče ETF-a mislimo da je na njima zapravo da komentiraju jer mi u našoj općoj upravi nemamo nikak ništa u vezi s ovim konkretnim imenovanjem. D'accord, euh, merci de ces précisions. U redu, hvala. Kolege i kolega Öriš, evo što ja predlažem. Ja mislim da kada smo u mogućnosti pojednostavniti nešto, da se ne smije sumnjičiti komisiju za preolaki pristup u odnosu na kontrolu trošenja javnih sredstava. Nama svi naglašavaju i traže od nas da pojednostavljujemo metode i postupke. Meni se čini da ovdje nema rizika lošeg upravljanja ili zloupotrebe položaja. Dakle, simplifikacija omogućuje zapravo smanjenje administrativnog rizika. To je vrlo važno, vrlo pozitivno, očitovanje revizorskog suda i to je smisao drugog dijela stavka e, šest, odnosno našeg amandmana na stavak šest koji biste vi ukinuli, a meni se čini da bi to bilo šteta. Ono što ja predlažem kako bismo zadržali vaš amandman, amandman broj 2, odnosno da ga zadržimo, ali da s druge strane promijenimo malo tekst amandmana broj 3 kako bi očuvali ovaj duh e, opreznosti, odnosno budnosti u pogledu e, rizika neispravnog postupanja. Dakle, malo da se da krenemo unatrag u odnosu na ono što je sada formalno predloženo u amandmanu broj 3. Nadam se da je ovo sada jasno i da na kraju naše rasprave danas možete iznijeti jedan novi prijedlog koji će nam omogućiti da zadržimo vaš amandman jer mi se čini da je važno da ga i dobro e, zadržimo kako bismo naglasili ovaj duh zajedništva e, kada je riječ o razrješnici općenito. Evo, mislim da smo završili s ovom točkom dnevnog reda. Glasovanje je zakazano, oprostite, prvo rasprava ponovo 12. veljače. Tom prilikom ću vam moći prezentirati usmeni amandman u odnosu na imenovanje ravnateljice, a mislim da će kolega e, moći predložiti nešto novo u odnosu na simplificiranu e, proceduru. Mi ćemo glasovati 13. a odbor za proračun 17. ožujka. Eto, Gotovi smo s prvom točkom dnevnog reda. Sada je 9.34. E, pa moramo preći na glasovanje koje će nam omogućiti da krenemo dalje. Imamo evropski semestar, pregled rasta za 2014. godinu. Izvješće Serđa Gutieresa e, Prijeta. Bien. Alors, euh, je, je, devons faire face à une petite difficulté. Imamo jednu poteškoću. Htjela bih skrenuti vašu pozornost na to. Imate li svi kartice? Tko nema karticu? Jedna osoba i socijalista, dobro. To nije prevelik broj. Imamo problema budući da su da je bilo teško doći do kompromisa, pregovori su dugo trajali. Tako da je došlo do nekih izmjena izvan rokova, prema tome to nije uneseno u tekstove koji su na glasačkim listama i nisu svi klubovi zastupnika informirani o tome. Podsjećam vas na naša pravila kada je riječ o glasačkim listama i kompromisnim amandmanima i podsjećam na našu metodologiju rada, dakle to je metoda koja je dogovorena od strane koordinatora na početku parlamentarnog saziva i to moramo poštivati ako želimo da se stvari dobro odvijaju. Naravno, mi ćemo poduzeti sve što je moguće kako bismo riješili to pitanje kompromisnih amandmana, no e, htjela sam samo ukazati da nam to svima otežava rad. Dakle, e, ti problemi se odnose na kompromisne amandmane QR, e kao i informacije o amandmanima 81 i 129. Dakle, to su e, amandmani koji su povučeni. Ako se svi slažete, možemo krenuti s glasovanjem. Prije stavka 1 e, e, tko je za protiv suzdržani, usvaja se. Zatim imamo kompromis 65, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak drugi, kompromis G. Tri kluba. Tko je za, protiv, suzdržani? Usvaja se. Treći stavak, kompromis K. Tri kluba zastupnika. Tko je za, protiv, suzdržani? Usvaja se. Stavak četiri, 75, Filip de Baker, to je amandman eh, zbog kojega se neće razmatrati i, 77 e, i 76. Za protiv suzdržani. Gospođa se, ako glasujete protiv, nećete moći glasati o svom amandmanu. Jesu li svi glasovali? Glasovanje se zatvara. 19.18. Amandmana e, Filipa de Bakera se usvaja. 77 i 76 otpadaju. Peti stavak imamo dva amandmana, 78 Filipa de Bakera i 79 Sarije Sa. Glasujemo zajedno. Tko je za? Ispričavam se täällä ei ole tulkkausta tällä hetkellä suomen kielellä. Il n'y a pas de translation. <laughs> Traduction. Traduction, Prijevod. Just. Shvatila sam. Htjela bih samo provjeriti imamo li sve. Dakle, trebali biste imati prijevod. Da, u redu sada funkcionira. Nisam znala što se dogodilo s mojim amandmanom. Pa ja sam vas upozorila već ranije da ako glasate o amandmanu 75 da e, će vaš amandman 77. otpasti. To se već dogodilo, sada dolazimo do vašeg amandmana 79. dok koji je isti kao i 78. amandman. Dakle, glasujemo o amandmanima 78 i 79 zajedno. Tko je za, protiv, suzdržani, usva se. Da, mikrofon, molim vas da uključite mikrofon jer vas inače nitko ne može čuti. Mi smo glasovali o 76. amandmanu. Da, bilo je uh, e, 19.17. Mi smo glasovali 19 e, i 18. Evo, ja imam karticu za glasovanje. Dobro, onda je to riješeno. Hvala. Hvala, na, e, hvala što ste nam to priopćili. Dobro, idemo dalje. Imamo 80. E, amandman koji se ne razmatra. Šesti stavak, 81. amandman Veronike Lope. Dakle, govorimo o 81. amandmanu Veronike Lope Fontanje koji je povučen. Prema tome, možemo glasovati o kompromisnom amandmanu M e, četiri kluba zastupnika, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sedmi stavak e, nije dopušten. Dakle, prelazimo na 87. amandman također nije dopušten. Osmi stavak, kompromis N, dva kluba zastupnika i to je zapravo usmeni amandman. Da li vam je svima poznat ovaj kompromisni amandman N? Dobro, onda glasujemo za, protiv, suzdržani. Mislim da se odbija, ali napravit ćemo provjeru. Dakle, glasujemo o kompromisu N. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. 19 za, 20 protiv, odbija se. Glasujemo o izvornom tekstu sa usmenim amandmanom za. Protiv. Dobro, vraćam se sada. E, ovo je malo komplicirano. Imali smo kompromis N kojim se korigira usmeni amandman na izvorni tekst. Taj je kompromis odbijen. Dakle, sada ćemo glasovati o izvornom stavku sa usmenim amandmanom. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 80. amandman je povučen. 88. amandman. Znači, prelazimo na deveti stavak, kompromis O. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Deseti stavak. 92. amandman. Kolegice Stridlevska za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 93. amandman. E, tko je za? protiv, suzdržani, usva se. Izvjestitelj želi uzeti riječ. Kolega, mi smo glasali za originalni tekst u kompromisu N, no mislim da je došlo do e, promjene glasova u odnosu na originalni e, tekst. Ja sam tražila da provjerimo, no niste me čuli zato što e, amandman ranije smo izgubili zbog jednog glasa. I sad, da li da, bismo li to mogli provjeriti? Por ejemplo, parte del grupo PP prefería... Jedan dio kluba Pučana je dakle htio glasati za originalan tekst, ali glasao protiv usmenog amandmana. Da, htjela bih skrenuti vašu pozornost da bez usmenog amandmana izvorni tekst nije dopušten. Dobro. 11. stavak, 95. amandman Mariđe Kolisen za protiv suzdržani, usvaja se 94. amandman za protiv suzdržani, usvaja se. 12. stavak, kompromis P, četiri kluba za, protiv suzdržani, usvaja se. 13. stavak nije dopušten, kao ni 112. E, amandman. 14. 103. E, amandman Filipa Debakara za protiv suzdržani. Napravit ćemo provjeru, dakle provjeru za 103. amandman. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. 21 za, 19 protiv, nema suzdržanih, usvaja se. 15. stavak, 104. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandmani 105, 106, 107, Sarije, Saja, Marijan Harkin, Veronike, Lope, Fontanje i Čabeorje, koji su isti, tko je za, protiv, suzdržani, e, provjerit ćemo, ali čini mi se da se odbija. Vidjet ćemo. Otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. 21 za, 19 protiv, usvaja se. 108. amandman se ne razmatra, 16. stavak, glasujemo o amandmanu. E, ne, ispričavam se, 108. amandman je kompatibilan, dakle glasujemo. Tko je za taj amandman? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 16. stavak 109. amandman Filipa Debakera. To tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Glasujemo o 110. amandmanu. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17. stavak 111. amandman Filipa Debakera. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 18. stavak stavak 18. Najprije ćemo glasovati o kompromisu Q. Četiri kluba. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Idemo na 19. stavak. 118. Glasovat će samo o drugom dijelu amandmana. Tko je za, protiv, suzdržani, provjera. Znači provjera za 118. amandman. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. 16 za, 22 protiv, nema suzdržanih, dakle odbija se. 20. stavak, 120. amandman Filipa Debakora, izvjestitelj protiv. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Čini mi se da se usvaja. Želite li provjeru? Dobro, napravit ćemo provjeru. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. 22 za, 18 protiv, nema suzdržanih. Amandman se usvaja. 119. amandman Sarije Saja. Glasujemo tko je za, protiv, suzdržani. Čini mi se da je ishod isti, dakle usvaja se. 21. stavak imamo kompromis R koji je izmijenjen. predlažem da se da riječ izvjestitelju koji će vam mirno objasniti o kakvoj je izmjeni riječ. Sí, presidenta, habíamos da. Uveli smo, ako se dobro sjećam, kad smo govorili o komisiji i o zemljama članicama, govorili smo o e, određenim nadležnostima. I zapravo mislim da nije bilo dodatnih promjena. Dodali smo samo da pozivamo komisiju i zemlje članice da predlažu mjere u skladu sa svojim e, odgovornostima. Taj je stavak unešen.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 Evo sam trenutak. Señora presidenta, Presidenta, okay. si nos R. Dakle, imamo amandman R. Pročitat tekst i vi ćete mi reći što želite izmijeniti. Dakle, govorim kompromisnom amandmanu R gdje se kaže da su dostojanstvene plaće važne ne samo zbog socijalne kohezije u društvu, nego i zbog snažnog gospodarstva. Apelira se na komisiju i države članice da u skladu sa nadležnostima predlože mjere za rješavanje nejednakosti i e, jamčenje jednake plaće. Pozivaju se države članice da se bore protiv e, radnog siromaštva, kroz politike usmjerene na tržište rada kojima se može osigurati dostojanstvena plaća za one koji su zaposleni. Stavak je savršen i radili smo sa svim klubovima i to je kompromis o kojem želimo glasati. Nema nikakvih promjena. U redu, rekli ste da se želite vratiti na taj kompromis, dakle drago mi je da možemo glasovati o tom amandmanu tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Neki amandmani otpadaju. Nakon 21. stavka dolazimo da, do amandmana 125. Kolegice Strizlevske, izvjestitelje za, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 22. stavak, 126. amandman. Glasovat ćemo najprije o kompromisu S. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Napravit ćemo provjeru. Dakle, elektronička provjera za kompromisni amandman S. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 24 za, 16 protiv. Usvaja se. Nije bilo suzdržanih glasova. Zatim imamo dugačak e, popis amandmana koji nisu dopušteni. U 23. stavku imamo 130. amandman Filipa de Bakara. Tko je za? Da. Da, to je vaš amandman. Tko je za 130. amandman? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo na 29. stavak. 141. amandman Veronike Lopet, Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 30. stavak. 143. amandman Filipa Debakera za, protiv, suzdržani, odbija se. 142. se ne razmatra, 31. stavak, 140. 144. amandman, tko je za? Ispričavam se. Da, upravo ste. 142. E, e, amandman tko je za protiv suzdržani usvaja se. Hvala. 31. E, stavak 144. amandman tko je za protiv suzdržani odbija se. 145. amandman tko je za protiv suzdržani usvaja se. 32. stavak 146. amandman za protiv suzdržani odbija se. 148. amandman Ines Suber za, protiv, suzdržani odbija se. 147. amandman Heinza Bekera za, protiv, suzdržani usvaja se. 33. stavak 2 amandmana 149 i 150 za, protiv, suzdržani usvaja se. 34. stavak 151. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 35. stavak, kompromis T, četiri kluba za, protiv, suzdržani, usvaja se. 35. stavak, 155. amandman Heinza Bekera za, protiv, suzdržani, nije sasvim jasno. 155. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 156. amandman istog autora za protiv suzdržani usvaja se. 36. stavak 157. amandman tko je za protiv suzdržani usvaja se. 159. amandman tko je za protiv suzdržani usvaja se. 158. amandman Veronike Lope Fontanjet tko je za protiv suzdržani usvaja se. 37. stavak kompromis U, četiri kluba zastupnika, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 38. stavak kompromis V, četiri kluba zastupnika, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 39. stavak, amandman 165. Filipa Debakera, e, to je... Tko je za taj amandman, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis FF dva kluba za, protiv, suzdržani, usvaja se. 40. stavak, ista situacija. 168. amandman Filipa De Bakira, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis duplo V, četiri kluba za, protiv, suzdržani, usvaja se. 169. nije dopušten, 41. stavak, kompromis X, četiri kluba za, protiv, suzdržani, usvaja se. 41. stavak 173. E, amandman za protiv suzdržani usvaja se. 42. stavak 174. amandman za protiv suzdržani odbija se. Dobro, napravit ćemo provjeru. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. 21 za, 18 protiv, odbija se. Sada idemo na 175. amandman. Da, ja sam htjela pokazati da sam bila u pravu. Ali eto, dakle, 20, dakle, očito da je ovaj amandman usvojen. 175. amandman Ines Cuber. Glasujemo. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. 43. stavak 176. amandman Pučana za protiv suzdržani usvaja se. 177. nije dopušten. U stavku 44. imamo amandman Filipa de Bakera e, koji ako prođe će onemogućiti glasovanje o kompromisu GG. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis GG, dva kluba. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Imamo velik broj nedopuštenih amandmana. Prelazimo na kompromis Y. Riječ je o stavku 47. Četiri kluba zastupnika. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak 49. 189. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. 188. amandman Veronike Lope Fontanje za, protiv, suzdržani, usvaja se. 50. stavak, 190. amandman Evelin Regner za, protiv, suzdržani, usvaja se. 51. stavak, kompromis Z, četiri kluba zastupnika, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Paragraf 52. E, 195. amandman za protiv suzdržani usva se. Dobro, napravit ćemo provjeru za 195. amandman. Otvaram glasovanje. Svi su glasovali. Zatvaram glasovanje. 22 za, 17 protiv, 1 suzdržani, usvaja se. 100, 196. se ne razmatra kao ni 194. Prelazimo na amandman 197. za protiv suzdržani usvaja se. Stavak 53. Amandman 198. Iste autorice za protiv suzdržani odbija se. 199. amandman je spojiv sa 198. amandmanom koji glasujemo o njemu za protiv suzdržani odbija se. 200. E, amandman se ne razmatra. Dolazimo nakon toga do do sljedećeg. Dakle, možemo glasovati o amandmanu broj 200. Osim toga, izvjestitelj je za. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim 53. stavak, 201. amandman, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 53. stavak, kompromis AA, dvaju klubova zastupnika i tu su bile neke izmjene u posljednji čas. Da ću riječ izvjestitelju da nam objasni o čemu se radi. da u tekstu kompromisa se ne pojavljuje riječ koja je izostavljena, a to su posljedice. Ne znam da li je došlo do problema s kad se slao tekst, ali nedostaje riječ posljedica. So the, the text would read Dakle, u tekstu bi trebalo stajati na kraju nas se naglašava da države članice ne provode postupne reforme i da mogu u kasnijoj fazi doći u situaciju kada će morati provesti reforme uz značajne socijalne posljedice. Dakle, riječ je o tehničkoj pogreški koja zapravo ne mijenja sam smisao ovog kompromisa AA koji podupiru tri kluba zastupnika. Glasujemo za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Sada dolazimo do 56. stavka i kompromisa BB koji podržava tri kluba. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Pedeset šest stavak, 211. amandman, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 57. stavak, kompromis CC. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 58. stavak, imamo dva amandmana, 215. i 216. Glasujemo zajedno za, protiv, suzdržani, usvaja se. 59. stavak, amandman 217. Saja, Tko je za? Protiv? suzdržani. Napravit ćemo provjeru, ali čini mi se da se sve Otvaram glasovanje o 217. amandmanu. Zatvaram glasovanje. 22 za, 16 protiv. Usvaja se. Sada idemo dalje na 220. amandman za protiv suzdržani usvaja se, 221 za protiv suzdržani usvaja se, 222 za protiv suzdržani usvoja se, 223 za protiv suzdržani usvaja se, 224 za protiv suzdržani odbija se. Stavak 60. 225. amandman Sarije Saja. Ako se izglasa, neće se glasovati o kompromisu. Haha, tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis HH, tri kluba za, protiv, suzdržani, usvaja se. 61. stavak, 230. amandman, kolegice Zuber, za, protiv, suzdržani, odbija se. 229. amandman, za, protiv, suzdržani. Tko je za? Tko je za 229. protiv? Suzdržani? Odbija se. Zatim imamo 17. E, amandman Filipa Debakera za protiv suzdržani usvoja se. Onda uvodne odredbe. A. Drugi amandman Filipa Debakera za protiv suzdržani usvoja se. Treći amandman se ne razmatra. Možemo glasovati o četvrtom amandmanu Marijan Harkin za protiv suzdržani usvaja se. Peti amandman se e, nije dopušten. Zatim uvodna izjava B, kompromis A, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodna izjava C, kompromis B, četiri kluba zastupnika, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodna izjava D, 13. amandman Seri Esajat, ko je za, protiv, suzdržani, usvase. se. Uvodna izjava E. O izvornom tekstu imamo usmeni amandman na taj tekst koji, zbog kojega je uvodna izjava E dopuštena. Dakle, glasujemo o izmjenama ove uvodne izjave E za protiv suzdržani usvase. Uvodna izjava F, 16. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. Ispričavam se, moramo se vratiti na 15. amandman Marije Kornilesen koji je spojiv sa izmijenjenim izvornim tekstom. 15. amandman, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Sada se vraćamo na glasovanje o 17. i 18. amandmanu. Sarije Saja i Veronike Lope i Čabe Örija. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 21. se ne razmatra. Zatim 19. amandman kolegice Lope Fontanje Čabjor je zaprotiv suzdržani usvaja se. Prelazimo na 20. amandman istih autora protiv suzdržani usvaja se. Uvodna izjava G. 22. amandman kojim se ukida prvi dio teksta, drugi dio teksta se ne razmatra jer nije bio dopušten. Glasujemo o 22. amandmanu Filipa de Bakura. Ako se izglasa, nećemo glasovati o kompromisu C. Tko je za ovaj amandman? Protiv? Suzdržani? 22. amandman se odbija, tako da glasujemo o kompromisu C, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim imamo e, G, kompromis D, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 28. amandman, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodna izjava H nije dopuštena. Prelazimo na uvodnu izjavu i ovdje imamo amandman 38 Filipa Debakera. Ako se izglasa, nećemo glasovati o kompromisu E. Tko je za 38. amandman? Protiv, suzdržani, odbija se. Glasujemo o kompromisu E, četiri kluba zastupnika, za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, zatim uvodna izjava je kompromis F, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodna izjava M, 44. amandman za, protiv, suzdržani, usvase, Kompromis G, četiri kluba zastupnika za, protiv, suzdržani, usvase Uvodna izjava O, 49. amandman za, protiv, suzdržani, usvase. Uvodna izjava P, 54. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 53. amandman, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodna izjava KVE, 58. amandman Ines Suber za, e, liberali, ako liberali glasuju sa socijalistima, EPP neće dobiti. Dakle, 58. amandman Ines Suber za, protiv, suzdržani, odbija se. E, liberali su glasovali sa EPP-om, dakle EPP dobija. 58, 57. amandman, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 56. amandman, kolegice Kornelisen za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodna izjava R, 59. amandman Ines Cuber za, protiv suzdržani odbija se. Zatim R, 60. amandman za, protiv suzdržani usvaja se. Aneks prijedloga rezolucije 232. amandman seriji Esaja kojim se ukida čitav aneks koji je za, protiv suzdržani odbija se. Prelazimo na preporuku 1, 231. 233. amandman Filipa Debakera za protiv suzdržani odbija se. Glasujemo o kompromisu i i dvaju klubova zastupnika za protiv suzdržani usvaja se. Preporuka 2, 237. amandman Filipa bakera za protiv suzdržani odbija se. Kompromis je jj za protiv suzdržani usvaja se. Preporuka 3, 239. amandman Filipa bakera tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis KK, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Preporuka 4, 246. amandman, za, protiv, suzdržani, odbija se. Glasujemo o kompromisu EE. E. Izvjestitelj želi uzeti riječ, da mu riječ da nam objasni o čemu želi da glasujemo. perdona, U redu, ja ću se na to, ja ću se za to pobrinuti šest redova prije kraja, umjesto e, potrebno gdje se kaže e, manevar da se povećaju plaće, kaže se bi se trebale povećati plaće ako sam dobro shvatila. Niko me sad nije ispravio, pa možemo glasovati o modificiranom tekstu. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno. Paragraf 4. Stavak 6. Preporuka broj četiri, kompromis LL. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Čini mi se da je odbijeno. Otvaram glasovanje. Svi glasali. Zatvaram glasanje. 19, 21. Odbija se. Glasamo o tekstu ne, prvo o amandmanu 250 Veronika Lope Fontanje. Alors, euh, dans la créativité de ce matin, je comprends qu'il faut d'abord voter la... Slijedom jutrošnje e, rasprave moramo prvo o glasovati o izvornom tekstu, odnosno prijedlogu izvornog teksta izvjestitelja tko je za. Dakle, nema više usmenog amandmana. Dakle, glasamo o 250. Gospođa Fontanje za, protiv, suzdržani. Provjerimo. 250. Otvaram glasanje. Oui, oui, oui, oui. Voilà, la gymnastique est terminée. Dobro, dobro, završili smo s gimnastikom. Jeste li svi glasali o 250? Dakle, 19, 20 nije usvojeno. Et donc il n'y a pas de paragraphe 6. Hein? Dakle, nema stavka 6 jer prvobitni tekst nije bio dopušten. Slažete se? Slažete se. Stavak broj 7. Amandman 261. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Preporuka broj 5. Traži se brisanje. 252 Filip de Baket. Tko je za? Ne. Preporuka broj 5 nije dopuštena, dakle ne moramo ovim amandmanom tražiti brisanje teksta koji zapravo nije dopušten. Dakle, prelazimo na preporku broj 6. E tu imamo amandman 254 Filipa de Bakera koji traži brisanje teksta. Buh. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Stavak 1, preporuka 6, amandman 255, Veronike Lope Fontanje, tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, provjerit ćemo. 255, otvaram glasanje. Jeste li svi glasali? Zatvaram glasanje. 19 za, 20 protiv, 1 suzdržan. Odbijeno. Zatim stavak 5, preporuka 6, 256, ista autorica, tko je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo, 256, otvaram glasanje. Svi glasali, zatvaram glasanje. 23 za, 17 protiv, nitko nije suzdržan, usvojeno je. 257 ista autorica, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno. 258, također isto, za, protiv, suzdržani, usvojeno. 259, ista autorica, tko je za, tko je protiv, tko je za protiv, suzdržan, usvojeno. Preporuka broj 7, amandman 260 Filipa de Bakera. Traži se brisanje tko je za, tko je protiv, suzdržan, odbija se. Kompromis MM za, protiv, suzdržan, usvojeno. Preporuka 8, amandman 263 Debaker Traži se brisanje za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis NN za, protiv, suzdržani, usvojeno. Glasamo o amandmanu 267 preporuka 9 za protiv suzdržano odbija se preporuka 10 amandman 268 Filipa de Bakera kojim se traži brisanje tko je za tko je protiv suzdržan odbija se prema tome kompromis OO tko je za tko je protiv suzdržan usvaja se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 koji nije, da se nije razmatrao. Zašto? Zato što amandman Filipa de Bakera nije usvojen, jer se e, razmatra dodavanje novog stavka nakon stavka broj 8. Dakle, amandman 264 Ines Cuber. Vraćamo se na taj tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, odbija se. E, sada se vraćamo na mjesto gdje smo stali. Preporuka 11. 271 Filip de baket koji je za protiv suzdržan odbija se. Prema tome kompromis PP, dva kluba, tko je za, tko je protiv, suzdržan usvaja se. Paragraf stavak 3, preporuka 11, amandman 272 gospođe Lope Fontanje to se ne razmatra, prema tome glasamo o preporuci 12 Filipa de Bakera, amandman kojim se traži brisanje tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. Prema tome možemo glasati o stavku 11, preporuka 12, 274, Fontanje, tko je za, protiv, suzdržan. Što ste vi rekli za protiv, usvojeno. Dakle, cijeli tekst, elektroničko e, glasovanje, izvjestitelj je za. Otvaram glasanje. Jeste li svi glasali? Zatvaram glasanje. Trideset dva za, pet protiv, tri suzdržana. Čestitke izvjestitelju. Et toute l'équipe de négociation i cijelom pregovaračkom timu. Točka 21 dnevnog reda je maknuta, pa prelazimo na točku 22. Glasamo o izvješću Danute i Jazlovjetske. Riječ je o mišljenju za odbor za nadzor proračuna o mogućnosti učinkovite provjere instrumenata za praćenje financiranja starih radnika iz Europskog socijalnog fonda. To je izvješće Revizorskog suda 25 iz 2012. Kompromis D5 klubova za protiv sudržani usvojeni. Amandman 16 za protiv usvojeno. Paragraf 4 kompromis E 5 klubova za protiv sudržani usvojeno. Stavak 5F pet klubova za protiv suzdržan usvojeno. Stavak 6, amandman 23 izvjestiteljice za protiv suzdržan usvojeno. Stavak 6, 24 izvjestiteljica uz usmeni amandman autora. Nema nikakvih protivljenja. E, glasamo o modificiranom tko je za protiv ako više ne glasate, odnosno mi ćete se, ne znam za što glasate. 24. Tko je za? protiv, suzdržan, provjerit ćemo. Dakle, amandman 24 izmijenjen. Otvaram glasanje. Provjeravamo amandman, zatvaramo glasanje. 17 za, 18 protiv. Amandman odbijen. Želite li možda riječ? Oprostite što prekidam, ali moram reći e, da me stav socijalista doista iznenađuje. E, oni nisu prihvatili ovaj amandman, čiji je cilj bio samo nadopuniti tekst, odnosno dokumente koje smo već usvojili dokumente koje koristi Europski socijalni fond do 2020. godine. Stavak 6, e, amandman 25, gospodina Bekerat, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se 26, isti autor za, protiv, suzdržani, Provjerimo. 26. Jeste svi glasali, zatvaram glasanje. 31 za, 4 protiv, vrlo jasno usvojeno, 27 povučen, stavak 7, kompromis G, 4 kluba za, protiv, suzdržan, usvojeno. Nakon stavka 7, amadman 31, gospodin Becker, uz usmeni amadman izvjestiteljice, nitko se ne protivi usmenom amadmanu, prema tome glasamo o modificiranom 31 za, protiv, suzdržan, provjerimo, 31. Jeste svi glasali, zatvaramo glasanje. 19 za, 16 protiv. Usvojeno. Uvodna izjava A, kompromis A4 kluba za, protiv, suzdržani, usvaja se. B, kompromis B4 kluba za, protiv, suzdržan, usvaja se. E, B, Amandman 8, Omen Rojten, za protiv suzdržan usvaja se. 9, iste autorica, za protiv suzdržan usvaja se. C, kompromis C, 4 kluba, za protiv suzdržani usvaja se. C, amandman 12, izvjestiteljice, za protiv suzdržani usvaja se. I e, C, amandman 13, Beker za protiv suzdržani usvaja se. Cijeli tekst, elektroničko glasanje, otvaram glasanje. Jeste svi glasali, Zatvoram glasanje. 33 za, 2 protiv, nema suzdržanih. Čestitke izvjestiteljici. Dakle, točka 19. Vraćamo se naime na točku 19. E, izvjestiteljica Bauer. Dakle, pregovori s o mjerama za lakše ostvarivanje prava radnika koja su dodijeljena u kontekstu slobode kretanja radnika. E, samo jedan glas kojim se validira rad E, pregovora koje je vodila Edith Bauer i pregovarački tim. Pa evo stavljam na glasanje cijeli tekst elektroničkim putem. Otvaram glasanje. Jeste svi glasali? Zatvaram glasanje. 31 glas za, 1 protiv, 3 suzdržana. Čestitke izvjestiteljici i pregovaračkoj ekipi. Nemojte otići svi jer nam je još ostala jedna važna točka dnevnog reda, a to je razmjena mišljenja s predsjedništvom, grčkim predsjedništvom. Predvidjeli smo e, da ćemo završiti glasovanje ranije, ali ne opet dovoljno rano. Grčko predsjedništvo, odnosno predstavnik će doći što je moguće prije, ali mi smo mu bili rekli da možemo početi otprilike u 15 do 11, tako da će predstavnik doći tad, ukoliko se želite razonoditi na 15 minuta pauze koju imamo. Ne mogu vas naravno u tome spriječiti, ali molim da dođete na vrijeme za ovu točku dnevnog reda, jer na kraju krajeva imamo još e, dvije teme nakon toga. I unaprijed zahvaljujem na tišini. 23. Molim da budete tiho. Točka 23. Prendre connaissance du projet d'avis Nacrt mišljenja koji evo prezentiram u ime našeg odbora kao doprinos e, izvješću, inicijativnom izvješću odbora za proračune. Dakle, predlažemo na temelju članka 50 odbor AFKO da se razmatraju lekcije koje su izvučene iz pregovora o višegodišnjem financijskom okviru. Ovo je nacrt mišljenja i molim vas da da raspravimo o nekim aspektima, nekim točkama ovog nacrta. Način na koji smo započeli ove pregovore s jedne strane, a s druge strane pravna osnova i pregovori u odnosu na brojke. Strategija koja je primijenjena je zapravo oslabila poziciju parlamenta i molim vas da razmislite o ovom vrlo važnom aspektu. Drugo, apeliram na vas da uzmete na znanje činjenicu da smo morali raditi na temelju brojki iz 2011. godine što nije omogućilo da uzmemo u obzir razvoj događaja u svakoj pojedinoj državi članici. Treće, pogledajte molim vas u kojoj mjeri je Europsko vijeće doista odigralo svoju ulogu, ono je naime interveniralo u odnosu na zakonodavni postupak i moram vas Moram na vas apelirati da reagirate na postotak od 25, 25% i način na koji je to razmotreno na plenarnoj sjednici, arbitraža od strane drugog e, odbora i tako dalje. Također mislim da moramo izraziti naše razočarenje u odnosu na uvjete u kojima smo morali e, pregovarati o izvješću gospođe Harkin e, u pogledu fonda za prilagodbu e, globalizaciji jer rokovi nisu omogućili da idemo do kraja i da nismo tako postigli ono što smo mogli postići, no bez obzira rezultat, konačni rezultat u odnosu na ove dvije točke je dobar. Parlament se mogao organizirati bolje u odnosu na horizontalne aspekte okvira i mislimo da je način na koji su pregovori o pravnoj osnovi bili vođeni u svjetlu fonda za prilagodbu globalizaciji e, bili problematični. Mi smatramo da vijeće e, kada je pregovaralo parlamentu s parlamentom o toj osnovi nije u potpunosti ispoštovalo e, slovo i duh Lisabonskog ugovora. Eto, to su aspekti teksta u vezi kojih bih htjela da e, raspravimo i ulažemo amandmane. Ja ću intervenirati u odnosu na neke aspekte, e, naročito u pogledu načina na koji je parlament mogao bolje iskoristiti priliku koju je imao e, da je mogao bolje iskoristiti rad odbora SUR, e, odbor za proračune i sam predlaže ovo, ali meni se čini da smo i, mi mogli ići dalje. S druge strane, ja ću uložiti čitav niz e, amandmana, nadam se da će ih biti još, u pogledu procedure. Pogotovo kada je riječ o nečem tako važnom kao što je pravna osnova višegodišnjeg financijskog okvira. Vijeće nas je jednostavno poklopilo e, odnosno komisija sa čitavom niz, čitavim nizom zakonodavnih e, prijedloga što je nepovoljno utjecalo na vizibilnost. Što se procedure tiče, ja smatram da nije normalno da idemo s ovakvim mandatom na plenarnu i da odbor koji je bio nadležan za e, socijalni fond je mogao ući u pregovore bez mandata plenarne sjednice. I još točke u odnosu kojih smo se složili Isto kada je riječ o pravnoj osnovi, o mandatu u odnosu na jamstvo za mlade. Dakle, to je isto nešto u vezi čega mislim da moramo raspraviti. Ja sam to htjela iznijeti u odnosu na ovo na ovaj nacrt mišljenja. Želi li netko reagirati? Da, Marijan Harkin. Hvala vam. I hvala vam na nacrtu mišljenja. Slažem se e, sa svime što ste rekli i e, u potpunosti sam sudjelovala na ovom radu i potpuno znala što se događa. Ovo je novi proces i imamo jako puno toga što moramo naučiti. U parlamentu neki ljudi koji su se bavili ovom temom nisu imali prethodnog iskustva. Tako da jako je važno da sve lekcije koje je potrebno naučiti budu jasno navedene kako u budućnosti ne bismo ponavljali pogreške. Za vijeće to također bilo, bila jedna nova tematika i cijelo pitanje ovlasti i utjecaja je odigralo veliku ulogu. Što se tiče stavka dva... Nisam sigurna što mislite kad kažete da dakle, žali da podaci za 2011. godinu koju je predložila komisija kao temelj pregovora ne odražavaju stvarnost zemalja članica. Da li tu nešto nedostaje, da li nedostaje, ne odražavaju realnost u zemljama članicama? Slažem se o ovome što ste rekli za e, Europski globalizacijski fond, imali smo i vremenske pritiske. I isto tako se slažem da razdvajanje pregovora o pravnoj osnovi i o proračunu je oslabilo utjecaj parlamenta. Pokušavali smo e, se koncentrirati na jedan, jednu temu, možda malo smetnuli suma drugo, drugu i zapravo bilo je vrlo teško to izvesti paralelno. I nadam se, radit ću još i dalje na teme i nadam se da ćemo uspjeti pripremiti još amandmana na taj tekst. Thank you. I, I would Hvala. Mislim da se možemo složiti sa većinom teksta i slažem se sa gospođom Harkin i s ovime što je ona upravo spomenula. Također mislim da e, Mislim da postoji problem s internom komunikacijom u parlamentu u e, trenutku promjene pregovaračkih stajališta. E, o tome se nije dovoljno izvijestilo sve sudionike, a, niti, a još se manje o tome raspravljalo. Tako da čudno je kad odjednom otkrijete da e, stvari o kojima ste mislili da će se raspravljati jednostavno više nisu tema rasprave, a o tome vas nije nitko jasno obavijestio. Kao što ste i sami rekli, e, pregovaranje na plenarnoj sjednici, to jest e, nedostatak pritiska za pregovorima od strane plenarne sjednice, to također mislim da nije pomoglo krajnjem ishodu. No kao što je već rečeno, E, razgovarat ćemo o tome u našem klubu zastupnika, razgovarat ćemo s onima koji su se najviše time bavili. Ja sam vrlo dobro uspjela ostati izvan cijele ove priče. Pogotovo kad vidim da je to dobro, pogotovo kad vidim kolika je bila razina stresa za one koji su sudjelovali u tim pregovorima. Ali evo, slažemo se sa svime što ste do sada spomenuli. Hvala na ovim opaskama. Drago mi je čuti da članovi ovog odbora mogu doista angažirani biti u odnosu na e, ovaj tekst jer je vrlo važno da imamo jednu dobru, preciznu ocjenu, e, evaluaciju koja će uzeti u obzir e, sve okolnosti i dobro dokumentirati e, proceduru. Gospođa Harkin, za što se tiče stavka 2, točno je stoji u državama članicama. E, ovaj tekst bi trebalo ipak e, modificirati. Ja sam tražila izraz za brojke 2011 i čini mi se da u tekstu komisije ima jedan tekst koji se stalno ponavlja ali nije se uzeo u obzir sve, na primjer stvarnost u Irskoj i kada se govori o jamstvu za mlade, brojke iz 2008. nisu bile prilagođene. E, situaciji kakva je bila na terenu i to je zapravo smisao ovog stavka. E, drago mi je dakle da mogu otvoriti rok za podnošenje amandmana na ovaj tekst. To će biti do 28. siječnja u podne. Mi ćemo na engleskom, jer je stvar hitna, dakle samo na engleskom, e, kompromisi će biti razmotreni 12 a glasovanje na odboru 13. a na plenarnoj u Ožujku. I na kraju e, riječ Frederiku Dardenu koji će nam govoriti o rezultatima e, trijaloga koji je bio održan e, jučer u vezi sa javnim zavodima za zapošljavanje. Hvala gospođo predsjedavajuća. Jučer smo imali drugi sastanak trijaloga na ovu temu. Na početku razgovora grčko predsjedništvo nam je reklo da nema mnogo manevarskog prostora nakon sastanka na Koreperu, međutim da imaju želju da se to učini i da će biti kreativni u svom pristupu. Evo, to je ono što smo čuli jučer. Mi smo, e, dakle, se zauzeli za to da budemo kreativni u svom pristupu već smo uspjeli dobiti zadovoljavajući e, zadovoljavajuće rješenje kada je riječ o definiciji takozvanog bench learninga kao i e, zastupljenosti u državama članicama gdje je to potrebno dakle kako bi se mogli zavodi za zapošljavanje uključiti u aktivnosti što se tiče pravne osnove i tu smo došli do zadovoljavajućeg kompromisa inzistiralo se na e, besplatnim e, javnim službama razgovarali smo o tri važna pitanja jučer to je obveznost obvezni ili neobvezni e, karakter prisustvovanja u mreži. Mi smo insistirali na tome da to treba biti fakultativno, bilo bi preuranjeno reći da smo postigli dogovor, međutim mi smo iznijeli prijedlog kompromisa, vratili smo se na tekst koji je predložila komisija, tako da smo zapravo išli korak unazad u odnosu na neke amandmane na odboru, zatražili smo i od vijeća da povuku neke svoje e, prijedloge, oni su inzistirali smo i dalje na tom e, fakultativnom e, prijedlogu i inzistiralo se također na nazočnosti svih država članica. Evo to je ono što je izneseno u vidu prijedloga, to će se prenijeti na koreper i mm, nadamo se da će biti prihvatljivo. Što se tiče delegiranih akata, to je bila druga značajna tema o kojoj se razgovarali. Mi smo također iznijeli jedan prijedlog kompromisnog rješenja. Rečeno je ili da to bude u tekstu same odluke, dakle tamo gdje se bude govorilo o aktivnostima, inicijativama i bench learningu. Što se tiče pokazatelja, oni će se biti, bit će popisani u prilogu odluke. Čekamo da nam komisija formulira kvantitativne i kvalitativne pokazatelje, dakle vjerojatno će biti manje precizni za kvalitativne nego za kvantitativne pokazatelje. Što se tiče direktorija, bit će isto tako nekih e, riječi o nekim internim nadležnostima. Mi smo u ovoj fazi pregovora uspjeli postići da se e, može izvršiti revizija pokazatelja putem delegiranih akata, tako da će se delegirani akti odnositi isključivo na to pitanje. Dakle, evo, to bi bilo što se tiče druge teme. Zatim imali smo isto tako i pitanje nazočnosti MK u mreži, dakle u svrhu poboljšanja suradnje i prijenosa informacija. Podsjećam da je naše stajalište bilo da MKO može biti tu kao promatrač, a ne sustavno. Također smo postigli kompromis eh, koji još treba finalizirati, tako da oni neće kao takvi sudjelovati u mreži, nego će sudjelovati na e, nekim sastancima ograničenog sastava. Dakle, treba vidjeti koji će to biti sastanci, dakle to će biti uži sastav, no e, to je još nešto što treba finalizirati u samom tekstu. Predsjedništvo će to onda prenijeti na koreperu. I na kraju želim reći da će dalje raditi na sljedeći način. Imat ćemo sastanak e, u srijedu, to će biti posljednji trijalog. U međuvremenu će još doći do izmjene informacija, tekst će se redigirati i imat ćemo još jedan ili dva tehnička sastanka na kojima ćemo moći riješiti otvorena pitanja na temelju dogovorenih e, pitanja. Hvala. E, hvala što ste nam e, vrlo precizno iznijeli što se dogodilo na trijalogu. Htjela bih samo dodati dvije stvari. Dakle, prisutnost e, MK dakle, je nešto što izaziva na što je vijeće vrlo osjetljivo, dakle mora se vidjeti točno u kojim uvjetima će se vijeće moći sastajati i bez MK, a s druge strane što se tiče fakultativnog ili obveznog sudjelovanja u mreži, e, stajalište vijeća je potpuno neshvatljivo. E, zaboravili smo postaviti još jedno pitanje vijeću, a to je imaju li kvalificiranu većinu glasova za taj fakultativni e, pristup. Naime, ja tu imam neke dvojbe na temelju teksta komisije i tumačenja na trijalogu vrlo je jasno da je mreža obvezujuća, odnosno da je sudjelovanje obvezujuće. E, činjenica da je vijeće pokrenulo pitanje fakultativnog sudjelovanja zapravo dovodi u pitanje i samo postojanje čitavog ovog procesa. Prema tome, Europski parlament treba, može na tome inzistirati u razgovorima i činjenica je da ovaj paket kako je predočen vijeću jučer predstavlja za nas e, ono što je nama prihvatljivo i mi ne možemo zapravo e, ići preko toga. Ima li još zahtjeva za dodatna pojašnjenja? Kolegica Malikatu. Hvala, zahvaljujem također na izvješću. Imam jedno pitanje koje se tiče pregovora o pokazateljima. E, dakle, to je vrlo bitno budući da stopa nezaposlenosti je nešto o čemu se mnogo razgovara. Je li bilo napetosti, jesu li neki pokazatelji odbijeni, je li vijeće odbilo prihvatiti neke pokazatelje. Pa nismo još došli do pregovora o pokazateljima budući da se iščekuje prijedlog komisije. Komisija će nam to dostaviti danas u podne. Međutim, čim dobijemo informacije od komisije, to ćemo razmotriti i očitovat ćemo se do 8 sati do 20 sati, a vijeće će s time ići prema Koreperu u petak. Dobro, dakle, čućemo izvještaj sa posljednjeg trijaloga 28 e, siječnja i imat ćemo izvanredni sastanak u Strasburu gdje ćemo govoriti o toj temi. E, završili smo sada sa dnevnim redom, međutim molim vas lijepo da ostanete u dvorani jer će nam sada doći grčki ministar. Euh, Dragi kolege, upravo sam e, izvijestila ministra o raspravi koju smo imali o zavodima za, javno zavodima za zapošljavanje, budući da je to tema koju on također budno prati. Svi znamo u kojoj mjeri se grčko predsjedništvo mobiliziralo kako bi se dovršili pregovori o zakonodavnim prijedlozima koji su još u tijeku a pod vašim predsjedavanjem, koje će ujedno biti i posljednje tijekom ovog parlamentarnog saziva, e, mnogo je toga još ostalo što treba riješiti, posebno u području zapošljavanja i socijalne politike. i vi imate svoje prioritete, mi imamo svoje, dakle ovo je dobra prilika da čujemo mišljenja jedni drugih kako bi ovo posljednje predsjedništvo u ovom parlamentarnom sazivu pokazalo kooperativnost u odnosu na socijalna pitanja kojima se bavi naš odbor. Mi smo već mogli testirati vaš angažman na neki način Naime, u Ateni smo mogli, imali smo priliku s vama se susresti i ovdje u Briselu i također smo vidjeli da ste opredjeljeni e, i da radite na pitanju odnosa Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta vezano uz ugovor o proračunski ugovor i pregovore u sklopu europskog semestra. Vi ste nam danas došli predstaviti prioritete grčkog predsjedništva, pa vam sada dajem riječ. Izvolite, ministre. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες Gospođo predsjednice, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, Velika je čast za mene biti danas ovdje. Pred predstavnicima europskih građana. Europski parlament je vrlo važan dio europske ideje. Zato što brani nade i želje europskih građana i još više od toga, većina zastupnika u ovom vrlo teškom razdoblju je stajalo uz Grčku i uz grčke građane. I vjerujte, naši građani to neće nikada zaboraviti. Danas se Europa nalazi pred brojnim izazovima. Mislim da mogu reći da su ovi izazovi e, najozbiljniji još od drugog svjetskog rata. I to su izazovi, svi se oko toga slažemo, s kojima se moramo direktno i učinkovito suočiti. Više od bilo koje druge države. Grčka je najgore osjetila posljedice ove krize. Kriza u Grčkoj nije bila samo rezultat slabosti internih struktura. Kriza je bila i rezultat strukturnih e, slabosti same Europe. Grčka je preuzela predsjedništvo u jednom trenutku koje traži poduzimanje kritičnih mjera. Govorimo o mjerama koje će dovesti do dublje integracije Europe, do poticanja stvaranja radnih mjesta te suzbijanja nezaposlenosti. Riječ je o mjerama čiji je cilj povećati socijalnu koheziju. I te mjere i te odluke će zapravo pružiti odgovor na dosadašnje probleme. i moramo se e, suočiti sa ekstremnim populističkim glasovima Europe koji samo iskorištavaju ovu krizu u svoju korist. Želimo da Europa bude ujedinjena. Riječ je o važnim odlukama koje moramo donijeti sada. Kako bismo na sljedećim europskim izborima, koji će se zapravo podudariti sa krajem grčkog predsjedništva, dakle kako europski građani ne bi glasali imajući na umu samo krizu i gorak okus. Moramo provesti moramo nastaviti sa reformama u Grčkoj. Grci su se jako e, žrtvovali za vrijeme ove krize i sada napokon počinjemo viđati pozitivne znakove. U 2013. nezaposlenost se stabilizirala, a u 12, od 2014. se očekuje da će po prvi puta u dugo vremena početi padati bilanca plaćanja će po prvi puta biti u suficitu u 2014. i to nakon dugo godina. Grčka će po prvi puta imati primarni suficit nakon deset godina. To je cilj kojeg smo postigli e, godinu dana ranije od onoga što je predviđeno. U 2014. ćemo po prvi puta vidjeti rast gospodarstva nakon šest godina recesije. I na kraju OECD je objavila da je Grčka na eh, vrhu popisa zemalja koje uspješno provode reforme. Trenutačno se nalazimo u petoj godini strategije 2020. i kako bismo ostvarili svoje ciljeve, Grčko predsjedništvo je definiralo prioritete u području zapošljavanja, socijalne kohezije i ti se prioriteti temelje na tri pristupa. Prvi pristup je poticanje otvaranja radnih mjesta i suzbijanje nezaposlenosti, drugi je jačanje socijalne dimenzije ekonomske i monetarne unije. Treći je promicanje socijalnog dijaloga na svim razinama. Grčko predsjedništvo će e, odgovorno i smjelo raditi surađujući sa svim institucijama Europske unije u sljedećim smjerovima. Promicanje integracije socijalne dimenzije e- ekonomske i monetarne unije u okviru postupka europskog semestra, zatim daljnje unapređenje procjena i evaluacija e, tablica. što predstavlja vrlo važan korak naprijed e, u razvoju socijalne Europe. Već smo dobili znatne i ozbiljne prijedloge za definiranje novih socijalnih pokazatelja u novoj tablici, socijalnoj tablici. I budući da u Europi imamo situaciju u kojoj stanovništvo stari, smatramo da moramo uključiti i demografsku dimenziju u tu tablicu. Moramo raditi na jačanju socijalne dimenzije ekonomske i monetarne unije, a to znači poticanje dijaloga, konsenzusa i sudjelovanje svih socijalnih partnera u tom procesu. Trenutačna situacija, socijalna situacija i situacija na tržištu rada zahtijeva usku suradnju svih socijalnih partnera. Grčko predsjedništvo će raditi prema usvajanju odluka koje će jačati institucionalnu dimenziju trostranog socijalnog sastanka na vrhu. Što se tiče teme upućivanja radnika i direktiva o toj temi, Vijeće za zapošljavanje je 9. prosinca donijelo vrlo važnu i simboličnu odluku. Riječ je o odluci koja vrlo dobro ilustrira političku volju zemalja članica. I jamčim vam da će grčko predsjedništvo poduzeti sve potrebne inicijative kako bi osiguralo da postupak trijaloga koji je već krenuo uh, s Europskim parlamentom, kako dakle, bi se osiguralo da taj postupak donese dobre rezultate. Znamo da postoji jako puno poteškoća, no vrata su se napokon otvorila i ne smijemo dopustiti da se zatvore. Nemamo pravo ne uspjeti. Riječ je o teškom zadatku. I zato moramo okupiti sva naša stajališta. I to je zapravo i snaga Europe. Kombinacija različitih stajališta. Budućnost Europe su naši mladi. I zato sa svim oružjima koje imamo na raspolaganju se moramo boriti ne bismo li riješili pošast nezaposlenosti mladih. Borba protiv te pošasti je jedna od jedan od najvažnijih prioriteta našeg predsjedništva. Naš je cilj pozorno pratiti kako se provodi e, program Jamstvo za mlade i želimo produbiti inicijative u tom području. Sve to kako bismo omogućili mladim ljudima da steknu iskustvo i da nesmetano uđu na tržište rada. Poticat ćemo usvajanje preporuka koje će se baviti kvalitativnim aspektima praktičnih iskustava. I na taj način ćemo osigurati da sve zemlje članice imaju e, programe, visokokvalitetne programe. To će biti jedan dio naše borbe protiv nezaposlenosti mladih. Zatim, poticanje javnih zavoda za zapošljavanje je još jedan od naših planova. 9.12. je usvojen opći pristup za unapređenje te suradnje. Taj pristup odražava dakle, široki konsenzus među zemljama članicama – i e, cilj je institucionalizirati mrežu, a postoje neki rezultati koji su već postignuti u okviru trijaloga. Ti su nam rezultati sada pružili sredstva da se približimo dogovoru. Unapređenje mobilnosti i postizanje dogovora o općem pristupu za uredbu o EURES-u. To je još jedna od prioriteta, jedan od prioriteta grčkog predsjedništva. Vijeće pozdravlja tu reformu zato što smatramo da je Eures ključan alat za borbu protiv nezaposlenosti i to na mm, razini cijele Europske unije. Radit ćemo na suzbijanju neprijavljenog rada. Svi smo svjesni negativnih posljedica tog fenomena. Glatko funkcioniranje tržišta rada traži poštivanje i provedbu zakona, a mi smo kao zemlja, nažalost, donedavno imali vrlo visoke razine, vrlo visoke stope neprijavljenog rada. ja sam definirao neprijavljeni rad kao gospodarski i socijalni zločin zato što e, oduzima socijalnom sustavu velike količine novca, narušava pošteno natjecanje, a najgore od svega je da se na taj način samo krše prava radnika. U Grčkoj, kako bismo borili protiv e, tog problema, usvojili smo paket mjera kojeg smo nazvali Artemis. Četiri mjeseca, četiri mjeseca nakon početka provedbe primijetili smo da te mjere funkcioniraju i doista smo se uspjeli suočiti s tim zlom. I na europskoj razini, iako postoje velike razlike između zemalja članica u tom području, Svakako je važno da usvojimo zajedničku odluku i da stvorimo zajedničku platformu putem koje ćemo se boriti protiv problema neprijavljenog rada. Još jedan, e, još jedan od prioriteta grčkog predsjedništva su jednake mogućnosti te borba protiv diskriminacije. U tom području grčko predsjedništvo će se baviti analizom nacrta direktive o jednakom postupanju. Bez obzira na vjeroispovijest, rod, seksualnu orijentaciju. Radit ćemo također na usvajanju prijedloga direktive o ravnoteži spolova u e, upravama tvrtki. Dame i gospodo, Europska unija sada više nego ikada treba financijsku stabilnost. I stoga moramo produbiti europski socijalni model. socijalna kohezija je preduvjet za to. A, isto, a osim preduvjeta, to je i posljedica održivog gospodarskog razvoja. Kako bismo riješili ovu krizu i kako bismo imali svjetliju budućnost, moramo ojačati uniju, a da bismo to postigli moramo jačiti u, ulagati u ljudski kapital i raditi na razvoju socijalne Europe. Naši su planovi ambiciozni, ali vjerujem i realni. I ja i svi moji kolege vas možemo osigurati da ćemo biti odlučni, strpljivi i uporni i nastojat ćemo učiniti sve što možemo kako bi grčko predsjedništvo uspjelo. Jer uspješno grčko predsjedništvo će značiti i uspješnu Europu. I veselim se što ćemo raditi zajedno, jer samo ako ujedinimo naše snage, ako okupimo naše ideje, postići, ćemo zajedničke ciljeve. I to je dužnost svih nas. A to nije važno samo za nas, već i za buduće naraštaje u Europi. Hvala vam na pozornosti. E, hvala lijepa. Imam nekoliko govornika, Lambert, Bukaki smo, gospođa Šartije, gospodin Darden i još neki. Imali još zahtjeva za intervenciju gospođa Esaja, gospođa Manika tu. To je sve. U redu zatvaram onda popis govornika. Alejandro Sarkas i onda Jean Lambert. Hvala vam, gospođo predsjednice. Gospodine ministrice, ministre, želim vama dobrodošlicu, vama i vašim suradnicima. Drago nam je da ste ovdje i hvala vam isto tako na prijemu u Ateni i hvala svima koji pomažu u našem radu, posebice meni koji radim na izvještaju o posljedicama programa Trojke u četiri zemlje u kojima je Trojka intervenirala. Ta će suradnja nastaviti, a ja bih se htio osvrnuti na vaše prve riječi. U Grčkoj doista imate vrlo ozbiljne nacionalne izazove između ostalog jeste sada, jer je sada na redu vaše predsjedništvo. I ja sam potpuno siguran da će grčko predsjedništvo biti veliki uspjeh i za Grčku i za Europu. Zato što, gospodine ministre, ja, baš kao i vi, bez obzira na trenutačne situacije i na mišljenje koje, mišljenja koja se mijenjaju, ja mislim da razumne osobe ne mogu zamisliti da Grčka bude izađe iz Europske unije. A isto tako mislim da u Europi ne možemo zamisliti Europu bez Grčke. To bi bilo kao da zamislite zgradu bez, svojeg, bez svojih temelja, dakle bez svojih ključnih dijelova. To je i potreba i vrijednost i zato mislim da će i Grčka i Europa iskoristiti ova ovih sljedećih mjeseci kako bi se uspješno suočili s ovim izazovima. Drago mi je da čujem do ove dobre gospodarske rezultate i da će napokon grčki narod moći malo odahnuti od svih dosadašnjih patnji. Europski parlament će vam pružiti povjerenje i podršku u vašim poteškoćama, te podršku u putu prema naprijed. Ovaj gorak okus krize bi trebao biti ublažen politikama koje smo pokrenuli, zato što ipak jesmo pomogli, pomogli europskim građanima i to pogotovo građanima na jugu. politike neke od politika su nažalost bile vrlo nepravedne i neučinkovite i građani su se pronašli pred ogromnim izazovima i pred ogromnim nepravdama. To naravno nije bio cilj tih politika, no ispalo je da su stvarno građani se suočili s ogromnim poteškoćama kao posljedica takvih politika. Stoga dopustite mi još samo jednu riječ, um, o direktivi o upućivanju radnika, intracorporate ili seasonal, o tome ćete još čitati. Mm, jako je važno razgovarati s parlamentom, ali ne samo razgovarati, razgovarati znači i slušati, zato što vijeće mora slušati stajalište parlamenta i mislim da e, ne možete očekivati od parlamenta da preuzme stavove vijeća bez ikakvih kritika. Tako da molim vas da poslušate ovaj savjet i siguran sam da ćemo imati vrlo ugodnu suradnju za vrijeme vašeg predsjedništva. Možda još dva govornika, a onda vaš odgovor. E, prvo kolegica Jean Lambert. Hvala vam. i hvala i ministru na ovom e, izlaganju. Drago mi je i meni i mojem klubu e, da čujemo da će naglasak biti na jačanju socijalne dimenzije u europskom semestru. Želimo vam stvarno puno sreće u tome. Mi u parlamentu to guramo već neko vrijeme i smatramo da još uvijek ima prostora za poboljšanje. Toplo pozdravljam i ovo što ste rekli o socijalnom dijalogu. Imam jedno pitanje o dijalogu sa civilnim društvom. Mm, to je nešto što mi u našem klugu smatramo da nedostaje u mnogim zemljama članicama u ovom procesu europskog semestra. Tako da voljela bih čuti hoće li i dijalog e, sa civilnim društvom biti na vašoj e, agendi. Neprijavljeni rad, to je prioritet prioritet, to je bio prioritet e, prethodnog jedna ili dva predsjedništva, no nisam sigurna koliko je uspjeha postignuto. Zanima me na koji način ćete tome pristupiti mm, i to kad se gleda sa, sa stajališta e, e, sustava socijalne sigurnosti. Jer naravno jako, jako je važno da ljudi koji rade, da imaju za sebe sustav socijalne sigurnosti. Ali znamo da neki sustavi socijalne sigurnosti dakle, ne reagiraju, zapravo nisu prilagođeni budući da e, mnogo ljudi radi pod e, ugovorima na određeno ili različitim vrstama fleksibilnih ugovora. U u kraljevstvu imamo jako puno ljudi koji koriste um, pomoć u hrani, tako da ne znam hoće li to biti dio vašeg pristupa Dakle, ne samo povećati inspekcije rada i dakle kazneni dio te strane, već sagledati i drugu stranu kako bismo pomogli ljudima da dakle unesu te promjene. Hvala vam. Drago mi je da Čujem da je Grčka preuzela predsjedništvo u vrijeme kad je jačanje socijalne dimenzije ekonomske monetarne unije u središtu pažnje. To je potreban preduvjet za preživljavanje svih europskih građana i zbog toga je ključno osigurati da a, zemlja koje dakle da se zemlje pozovu, dakle da se definira ta ravnoteža, da se ojača socijalna dimenzija i da će na tome raditi upravo zemlja koja je koja se toliko žrtvovala. Čujem da se nezaposlenost stabilizirala, no ona je još uvijek vrlo visoka, jako puno obitelji nema nikakvog dohotka. Dobrobiti razvoja se moraju ravnomjerno rasporediti, dakle kroz cijelo tkivo, društveno tkivo ako ne budemo imali socijalnu dimenziju, neće biti ni socijalne stabilnosti. Spomenuli ste pokazatelje. Mogu li vas pitati na koji način predsjedništvo planira promovirati integraciju socijalnih pokazatelja kao dio dakle, upravljanja? I na koji način namjeravate usvojiti specifične preporuke za zemlje kako bi se riješili problemi deficita u zemljama koje trenutačno sudjeluju u programima prilagodbe. Imamo još pet pitanja. E, molim vas da ukratko odgovorite. Hvala vam na pitanjima. Počet ću s pitanjem gospodina Serkasa. Imamo jako dobre e, odnose zato što radimo na tom odnosu već neko vrijeme. A, i ta, ti su odnosi nastavljeni kroz njegov posljednji posjet Ateni. Htio bih mu čestitati na ovom tekstu, na ovom izvještaju koji govori o posljedicama ovih gospodarskih prilago programa e, u Grčkoj. Vidim da ste vrlo osjetljiva osoba, vrlo razumna osoba i da jako dobro razumijete situaciju. Sa trojkom smo imali vrlo teške pregovore. Grčka je provela čitav niz reformi i još jedan korak prema financijskoj prilagodbi se sada očekuje, tako da čeka nas još reformi. Stav grčke vlade prema trojci i prema suradnji s trojkom E, taj je stav objavljen na internetu i dostupan je svima. I to kroz, e, to je na stranici ministra gospodarstva, gospodina Stormarasa. Što se tiče dovršetka strukturnih reformi koje će e, grčka vlada, na kojima će grčka vlada sada raditi, ti financijski pokazatelji jasno ukazuju da je došlo do primarnog suficita i da će bilanca plaćanja po prvi puta biti pozitivna. Sada po prvi puta se krećemo prema oporavku nakon šest godina recesije i to je sve odlično. No učinak krize je ostavio ozbiljne socijalne rane. Drugim riječima, nezaposlenost, u Grčkoj je trenutačno najviša u Europi, a najgore u toj priči je i da imamo i najgoru stopu nezaposlenosti među mladima. Mislim da možda, možda nas je Španjolska nedavno prestigla, ali imamo jako puno problema sa siromaštvom, sa padom plaća. I to je sve naša stvarnost. Mi ćemo u grčkom predsjedništvu pokušati provesti naše promjene u e, gospodarskom sustavu i u socijalnoj strukturi. Radimo na tome, ne bismo li poboljšali tu situaciju. I zato bih se sada e, osvrnuo na pitanje gospodina Pupakisa e, o neprijavljenom radu. Rekao sam da je neprijavljeni rad jedan od najvažnijih prioriteta našeg predsjedništva. na istoj je razini kao i ostali prioriteti poput direktive o upućivanju radnika i zavodi za zapošljavanje. U Grčkoj imamo doista visoke razine e, neprijavljenog rada. Nedavno smo e, pokrenuli jedan inovativni alat kojeg vam mogu pokazati doista je inovativan i mislim da bi ga moglo usvojiti i druge zemlje. Ne temelji se samo na kažnjavanju osoba. Već ima jedan drugačiji pristup, pristup e, terapije tog problema. Postoji e, jedan alat koji je 100% pouzdan i na, kroz taj smo alat oslobodili e, grčku birokraciju administrativnog tereta a isto je taj alat je imao iste rezultate i u privatnom sektoru i na taj način smo uštedjeli na stotine tisuća eura radi se o privremenom zapošljavanju čak i ako je riječ o dva sata dnevno ili dva dana u tjednu Čak dakle, ako se radi ta kratka razdoblja, sam se, svo se to razdoblje registrira i to samo pritiskom e, na gumb, na tipku. To nije kao da nekoga prijavljujete ministru za rad. Ja sam ministar za rad i mogu vam reći da iz svog ureda mogu pratiti grčko gospodarstvo, dakle u, u realnom u realnoj situaciji. Odmah mogu vidjeti koja tvrtka zapošljava, e, da li zapošljava na pola radnog vremena ili puno radno vrijeme i taj alat koji smo razvili je sada dostupan svima koji ga žele koristiti. Mogu vam reći da su rezultati nevjerojatno pozitivni, ne samo što se tiče borbe protiv neprijavljenog rada, već i zato što nam je taj alat omogućio e, ciljane provjere. I zato što znamo što se događa na tržištu rada i koje su potrebe tržišta rada. Uskoro ću tražiti od svih grčkih tvrtki da nam kažu koje su njihove potrebe. I to znači da ću po prvi puta imati na raspolaganju jedan pouzdani e, registar potražnje. Tako da cilj ovog sustava je borba protiv neprijavljenog rada. Dobili smo pouzdane podatke i znamo koje su potrebe tržišta rada. U kombinaciji s Artemisom, drugim alatom kojeg sam e, ranije spomenuo, skratili smo sva vremena i uključili i zapravo i tu, to smo povezali sa e, kaznama, sa neprijavljeni rad. E, to su zapravo najviše kazne do sada. Sada su te e, kazne povišene na 10.500 eura, nekada su bile 250 eura. i mogu vam reći da po prvi puta nakon četiri godine raste broj zaposlenih. Gospodin Popaki. Vaše je pitanje dobro. Tablica socijalnih pokazatelja je također prioritet grčkog predsjedništva i ono što pokušavamo učiniti u Grčkoj mm, jest uspostaviti minimalne plaće, to do sada nismo imali, i slijediti preporuke iz zelene knjige. Sve je to već pokrenuto. Kako, se, kako bismo se e, uspješno bavili pitanjem socijalnih pokazatelja, uh, podržat ćemo te korake u svim e, smjerovima. Alors, nous en à notre deuxième... Dobro, sada imamo drugi krug, gospođa Chartier i gospodin Tucas. Hvala, predsjedateljice, i hvala ministre što ste nam ukazali čast da nam dođete i e, kažete nešto više o prioritetima vašeg predsjedništva. Želim vam mnogo uspjeha u radu. U ime Europske pučke stranke Čaba Örija, e, koordinatora koji je morao otići sa sastanka, a i u svojstvu izvjestiteljice o Europskom socijalnom fondu. E, postavit ću vam prvo pitanje. Govorili ste o problemu nezaposlenosti mladih koji je posebno izražen u vašoj zemlji i to posebice u nekim dijelovima gdje prelazi stopu od 72%. Međutim, nezaposlenost mladih je problem koji imamo u čitavoj Europi i zato imamo posebni instrument u tu svrhu koji se zove inicijativa za zapošljavanje mladih. Koncentrirali smo financijska sredstva u prvoj polovici provedbenog razdoblja da bi instrument bio što učinkovitiji. E, koje e, se mjere provode kako bi se građane informiralo o toj inicijativi e, da bi se povećala učinkovitost. Naime, mi smo se izborili za to da se sredstva koncentriraju na početku provedbenog razdoblja, a na vama je sada da nastavite s aktivnostima. Imam još jedno pitanje za vas. Vezano uz direktivu o e, radnicima koji su upućeni na rad u druge države članice. Spomenuli ste borbu protiv rada na crno i socijalnog dumpinga. Što se nas tiče ovdje e, u odboru, a to vrijedi za sve klubove zastupnika, uspjeh i finalizacija direktive o radnicima koji su upućeni na rad u inozemstvo od iznimno je velikog značaja, e, posebno u kontekstu izborne kampanje. Naime, um, ova situacija ide na ruku euroskepticima i populistima, a to je situacija koju želimo izbjeći. Prema tome, mene zanima uh, kako vi gledate na vremenske rokove i uh, kada namjeravate dovršiti rad na toj direktivi, jer naša je želja ovdje na ovome odboru bila da se dođe do toga da se glasuje o toj direktivi prije izbora za Europski parlament. Zatim imam još jedno pitanje koje se odnosi na izvješće e, kolege Rudikraca. Parlament je glasovao o rezoluciji na plenarnoj sjednici, čime je potvrđena želja za ravnomjernom sudjelovanju žena i muškaraca uh, u upravi poduzeća. Uh, dakle, to mišljenje može poslužiti kao dobra osnova za rad u vijeću i uh, na način da se tijekom vašeg predsjedništva dovrši zakonodavni proces. Su izvjestiteljica ovdje u parlamentu me izvijestila da vi podržavate taj prijedlog i zanima me koje će inicijative poduzeti grčko predsjedništvo u svrhu e, finalizacije i promicanja spomenute direktive. Ja uistinu položem velike nade u uspješni rad grčkog predsjedništva. Mislim da bi to bio dobar znak koji Europa može uputiti Grcima ali isto tako i svim našim sugrađanima u Europskoj uniji. Unaprijed vam zahvaljujem na vašem trudu. Sada riječ ima kolega Tusas. Hvala. Upravo smo imali međuparlamentarnu konferenciju na kojoj su bili prisutni zastupnici iz nacionalnih parlamenta kao i iz Europskog parlamenta. Ta konferencija je trajala tri dana. Izneseni su neki politički zaključci. Mi e, kao Grčka komunistička stranka htjeli bismo istaknuti da u sklopu strategije Europa 2020. želimo da se poduzmu napori i mi namjeravamo uložiti napore kako bi se stalo na kraj monopolima. Vidjeli smo i čuli smo zastrašujuće brojke koje se tiču stope nezaposlenosti. Naime, to je komisija objavila jučer. E, ti će se podaci koristiti za potrebe godišnjeg pregleda rasta za 2014. godinu, što je sastavni dio europskog semestra. Nezaposlenost raste, isto tako e, je u porastu siromaštvo, a to vrijedi za sve države članice. Imamo 26 milijuna nezaposlenih osoba, 120 milijuna ljudi u Europi živi ispod praga siromaštva. Oni su uistinu na prvoj liniji i mladi ljudi su u velikoj mjeri pogođeni e, ovom pojavom nezaposlenosti. Što se tiče pregleda komisije, a dobili smo za to potvrdu i jučer, rad na crno je još uvijek vrlo značajan fenomen. Velik broj građana nema ugovor o radu i to se odražava na obitelji, to isto tako ima svoje posljedice u odnosu na mirovinske fondove i fondove za zdravstveno osiguranje. Imamo dva osnovna instrumenta a, koji se koriste kako bi se ugrozili, ugrozila prava radnika, Europlas kaže da će se plaće radnika vezati uz jedinični trošak rada, a to će se ocijeniti u usporedbi sa konkurentima. Što se tiče Europske unije, naši konkurenti su Kina, Indija i Brazil. Isto tako je Europski parlament nedavno donio bijelu knjigu o javnim sustavima osiguranja 21. E, svibnja 2013. godine. Što se tiče troška rada, kao što vam je poznato, znate kakva je situacija u Grčkoj ministre, u posljednje tri godine se to smanjilo za 25%. Dohodak se smanjio za 28%, dakle plaće su pale za 28%. I sada imam jedno konkretno pitanje za ministra. U jednim novinama se kaže da da je krajem 2012. godine, naime, ispričavam se da namjeravate 2016. godine smanjiti socijalnu pomoć na način da se to smanji za 25%. A to znači da će se izgubiti 30.000 radnih mjesta. Moje prvo pitanje je sljedeće. E, kada govorimo o tim rezovima, kada je riječ o doprinosima za socijalno osiguranje, to će dovesti do smanjenja prihoda u e, fondu za socijalno osiguranje. Ako se smanje doprinosi, kako ćete to zamijeniti? Kako ćete zamijeniti izgubljeni prihod? E, na koji način ćete doći do tog novca? Da, evo, upravo, upravo zaključujem. Dobro, sljedeći govornik. Ne, ispričavam se, ali moram vas prekinuti. Hvala. Hvala ministre e, što ste došli na sastanak i što ste nam održali izlaganje. Ja sam izvjestitelj o izvješću koje se odnosi na zavode za zapošljavanje. E, drago mi je što ste nam objasnili koje se mjere poduzimaju kako bismo se mogli boriti protiv nezaposlenosti mladih i kako bi mogli osnažiti politike zapošljavanja. Spomenuli ste uspostavu mreže Zavoda za zapošljavanje kao i e, prijedlog komisije kojim će se to učiniti kojim će se to formalizirati. Mi smo uvjereni da ova mreža Zavoda za zapošljavanje ima svoju ulogu u borbi protiv nezaposlenosti, ali isto tako i provedbe europskih politika u tom području. Tu je isto tako i borba protiv socijalne isključenosti. Mi smo inzistirali na tome u okviru pregovora, dakle postoji potreba za razmjenom praksi i e, praćenja kvalitativnih pokazatelja. Zato nam se čini neophodnim da sve države članice sjednu za stol, dakle da sve budu uključene u mrežu Zavoda za zapošljavanje jer će na taj način formalna mreža javnih zavoda za zapošljavanje imati dodanu vrijednost i mislim da treba izbjeći fakultativni pristup. Mi smo jučer pokušali biti kreativni kada smo razgovarali sa vašim predstavnicima, pokušali smo doći do rješenja i ja sam shvatio da ste i vi, e, da se i vi slažete s nama, ali ipak bih rado čuo vaše mišljenje o tome. I zatim imam još jedno pitanje koje nema veze s ovim prvima. a to je potreba da se poveća borba protiv rada na crno i općenito prijevara u sustavu socijalnog osiguranja, a naravno to je nešto što ima veze i sa prijevarama koje se tiču proračunskih sredstava. E, treba nam jedna platforma koja će omogućiti ne samo razmjenu praksi, koordinaciju, informacija i propisa, e, nego isto tako moramo znati koji nam je glavni cilj. Borba protiv prijevara u socijalnoj politici omogućuje isto tako da se spriječe prijevare od strane privatnih poduzeća. Dakle, htio sam inzistirati i na tom pitanju. Hvala ministre. Ako nemate ništa protiv, možete odgovoriti na ova tri pitanja, onda ćemo čuti daljnja pitanja. Hvala. Najprije da odgovorim kolegici Mohan Kao što ste čuli u mom izlaganju o prioritetima grčkog predsjedništva, upućivanje na radu inozemstvo radnika je naš glavni prioritet. E, EPSKO se je izrazio i političku volju u tom smislu na sastanku. E, pitali ste za vremenske rokove. Imamo osam trijaloga, već smo krenuli s njima i zaključit ćemo 18. veljače. Kao što sam rekao, odluka vijeća od 9. prosinca govori o teme da postoji jasna politička volja e, da se to odradi i na tome treba ustrati. Moramo poduzeti sve moguće mjere kako bismo do 18. veljače postigli dogovor. Jer to je ono što građani od nas očekuju, to je ono što oni žele. Već sam rekao i sada ću ponoviti da sam svjestan činjenice da je zadaća zahtjevna. Pristupi su različiti, međutim upravo je u tome snaga Europe. E, dakle, mi smo optimisti i vjerujemo da ćemo biti uspješni u tome. Što se tiče inicijative za zapošljavanje mladih, svi znamo što znači riječ kriza. Kriza podrazumijeva nezaposlenost, a prije svega nezaposlenost mladih i to je jedan od osnovnih prioriteta našeg predsjedništva. Inicijativa za e, zapošljavanje mladih je dakle vrlo visoko na ljestvici naših prioriteta. Mi raditi na temelju nacionalnih programa koje su države članice trebale podnijeti do kraja prošle godine u lipnju e, na sastanku EPSKA će se o tome razgovarati. U travnju će predsjedništvo i komisija organizirati e, jednu konferenciju i naš predsjednik vlade će sudjelovati na toj konferenciji. Već je iskazao interes e, za ovu temu, dakle nezaposlenost e, mladih. Zatim što se tiče pokazatelja koji se tiču službi za zapošljavanje. Blizu smo dogovora, e, dakle stajališta vijeća i parlamenta se približavaju. E, države članice vjeruju u e, doprinos ove mreže i upravo zato želimo da se pokazatelji dobro primjenjuju koriste. Mislim da ćemo doći do kompromisa i nadamo se da će se to postići u što kraćem roku. Gospodin Tusas je postavio neka pitanja. Kao što znate, Grčka mm, ulože velike napore, provode se opsežne reforme. Mi se nastojimo baviti pitanjem nezaposlenosti. Naravno, nezaposlenost nije problem koji će se riješiti donošenjem zakona ili samo iskazivanjem dobre volje. Dakle, to se može riješiti samo ako imamo razvoj. Kako bismo privukli ulaganja u Grčku na naše tržište rada, nastojimo eh, se pozabaviti nekim eh, problemima koje imamo u našem gospodarstvu. Nažalost, mi imamo eh, vrlo veliku stopu rada na crno, jednu od najvećih u Europi. Radimo na tome da se e, smanje troškovi koji nisu vezani uz plaće za 1,1% i sada želimo smanjiti te e, troškove za zapošljavanje za 5%. To je bitno kako bismo mogli privući investitore, a ako privučemo ulaganja, na taj način ćemo moći riješiti pitanje nezaposlenosti jer će se pokrenuti gospodarstvo. I to je ono što Grčka rada sada poduzima. To je logičan pristup, jer drugi pristup je bio da se svima osigura radno mjesto. Mi želimo svakome osigurati radno mjesto, ali kako to učiniti? E, neće nam novac pasti s neba. E, nitko nema gum koji se može pritisnuti e, da bi se ljudima osiguralo radno mjesto, da se osigura radno mjesto svakoj mladoj nezaposlenoj osobi. Prema tome potrebno je potaknuti razvoj i upravo zato grčka vlada poduzima korake i nadamo se da će to dovesti do konkretnih rezultata. Mikrofon. E, Sari Esaja, izvolite. Samo da vam kažem da ćete sigurno imati priliku da postavite dodatno pitanje. Mislim da ste govorili dugo i iz poštovanja prema ostalim zastupnicima ne mogu dopustiti da se nastavi razgovor na ovoj, ovako na bilateralnoj osnovi. E, hvala predsjedateljice, slažem se s vama da i ovo rasprava koja se tiče prioriteta grčkog predsjedništva, da to nije rasprava o internoj situaciji u Grčkoj. Hvala što ste nam predstavili prioritete rada vašeg predsjedništva. Mi smo na ovom odboru razgovarali o raznim direktivama i pokušali smo se nositi sa izazovima koje sa sobom nosi sloboda kretanja radnika unutar Europske unije, ali isto tako i kada je riječ o radnicima iz trećih zemalja. Kao što je kolegica Šahcije već rekla, odnosno postavila je pitanje o vremenskim rokovima za direktivu o upućivanju radnika na radu inozemstvo i hvala što ste odgovorili na to pitanje. Zanima me što je sa direktivom ICT. Čini mi se da je to nekako sada zapelo na trijalozima. Imamo također direktivu o državljanima trećih zemalja koji dolaze u Europsku uniju kao studenti, znanstvenici ili kao oper djelatnici te vježbenici imali mogućnosti da se i e, ti zakonski prijedlozi odrade tijekom vašeg predsjedništva. Direktiva o sezonskim radnicima vrlo je slična tematski o spomenutim e, direktivama. O tome, to smo već odradili tijekom Božića i e, o njoj će se glasovati na plenarnoj sjednici u veljači. Osim e, rasprave o slobodi kretanja radnika, primjećujemo da dolazi ponekad do rasističkih, ksenofobnih izjava. Zanima me, namjeravate li poduzeti neke mjere kako rasprava uoči izbora, kako se ona ne bi iskoristila na krivi način i kako bi se ublažio ton i kako bi se zapravo rasprava temeljila na činjenicama jer znamo da manje od 3% radne snage e, u biti radi u nekoj drugoj državi članici. To su statistički podaci. Hvala kolegica Mahabu. Hvala. Ministre, na početku izlaganja ste spomenuli neke opasnosti e, koji imaju veze sa porastom euroskepticizma i populizma. Ja smatram da je to stvarna opasnost. Tretno kada e, razgovaramo sa građanima spominje se slučaj Grčke, naime tamo je bila kriza, trojka je inzistirala da se provedu određene reforme koje su dovele do e, osiromašivanja grčkog naroda i to je ono što građani žele izbjeći. Oni ne žele to od Europe. Vi ste spomenuli neke nove instrumente koje će vam omogućiti bolji uvod u e, stanje na tržištu rada. Zanima me što se tiče politika ulaganja, to su srednjeročne politike, a situacija je hitna. E, ne bi li bilo bolje, i zanima me hoćete li me podržati u toj viziji, e, vratiti se u međunarodne okvire. Postoji jedno povjerenstvo za tržište u okviru Međunarodne organizacije rada gdje se govori, dakle najprije se to odnosilo na siromašne zemlje, ali sada smo shvatili da postoji e, potreba da se radi na nekakvim e, osnovnim mjerama socijalne zaštite što bi omogućilo svim građanima da imaju zdravstvenu skrb, mirovinu koja će omogućiti dostojanstven život, primanja koja su na dostatnoj razini da se može dostojno živjeti. Zanima me, podržavate li takvu ideju? Hvala. E, ministre, ja vam želim također uputiti dva pitanja. Prvo pitanje se nadovezuje na ovo što je spomenula kolegica, a također ima veze sa našim radom e, ovdje u Europskom parlamentu, posebno kada je riječ o suradnji s nacionalnim parlamentima. A na tome smo radili i ovaj tjedan. E, dakle, postavlja se pitanje nastavka kada je riječ o jednoj raspravi koja se odnosi na socijalnu dimenziju ekonomske monetarne unije. O tome je bilo mnogo riječi u parlamentu. Usprkos e, većem broju zaključaka Europskog vijeća pokazalo se da ta tema nije prioritetna za vijeće i da je prioritet da se da postoje ti famozni ugovori, a bez poticajnih mjera ti ugovori bi zapravo više podsjećali na mjere koje preporuča trojka a zapravo se ne uzimaju u obzir stvarne teme, e, a tu zapravo moramo spomenuti da su ove stvari međusobno povezane. Ne možemo naprosto zanemariti socijalnu dimenziju kada govorimo o neravnoteži u javnim financijama. Na kako gledate s obzirom na vremenske rokove u EPSKU. Kada smatrate da će ta tema doći na dnevni red? Na posljednjem sastanku EPSKA, gdje sam ja bila kao predstavnica ovoga odbora, e, govorilo se o tim pitanjima, dakle očito je da komisija ima prijedlog, međutim on je vrlo parcijalan i tiče se pokazatelja. Kada je riječ o pokazateljima, e, shvatila sam da ćete vi raditi na tome, e, da ste vi sami inzistirali da se dodaju neki pokazatelji koji se tiču demografskih kretanja. E, mi smo čuli od velikog broja nacionalnih parlamenta da i oni traže neke druge pokazatelje kao što su zdravstvena skrb, dostojanstven rad, beskućništvo i siromaštvo djece. Inzistiramo i na tome da se socijalni partneri uključe u ovu raspravu. Međutim, pitanje koje se odnosi na pokazatelje, e, dakle, na tome ne treba stati. Kao prvo treba vidjeti čemu će oni služiti. Osim toga, e, tu ne govorimo o socijalnoj dimenziji ekonomske i monetarne unije. Sigurno vam je poznato da smo mi ovdje na odboru u srpnju imali jednu vrlo značajnu javnu raspravu na temu e, uspostave e, minimalne naknade za nezaposlenost e, na razini Europske unije. Mi smatramo da bi e, to doprinjelo uspostavi automatskog stabilizatora, barem u eurozoni, i da je to tema koja zaslužuje našu pažnju. Međutim, nemam sada vremena da to razradim. Htjela bih provjeriti s vama E, jesu li ta promišljanja za vas nešto što je i dalje na stolu? Dakle, ako vi nastavite raditi na tim temama, naravno mi e, ne možemo sada tu intervenirati kada je riječ o usmjerenju, dakle o pravcima na kojima ćete vi raditi. Sada iz nešto drugačije perspektive. U zaključcima Europskog vijeća ali i našim rezolucijama te prijedlozima komisije bilo u vidu priopćenja iz listopada ili drugim dokumentima, e, uvijek se spominje važno mjesto koje ima socijalni dijalog. Međutim, e, način na koji se obrađuje ta tema je nešto što bih ja mogla nazvati token e, debate, token raspravom. Kao što je svima poznato, imamo tripartitni summit koji se održava prije Europskog vijeća. Ne znam kada će e, se to točno održati ove godine, možda vi znate, ali to je sve formalne prirode. Države članice koje su uspješne u provedbi reformi su one e, gdje socijalni dijalog dobro funkcionira. Mi možemo samo izraziti žaljenje što je u Grčkoj intervencija trojke, a čuli smo da su o tome nešto rekli i Vijeće Europe i Međunarodna organizacija rada i da se to zapravo negira upravo ovaj proces i e, na koji način zapravo možemo postići da socijalni dijalog na razini Europske unije uistinu zaživi jer e, neravnoteže u e, ovom području zaslužuju da se o njima razgovara i tu treba uključiti socijalne partnere. I to iz dva razloga. Tako da oni mogu doprinijeti vašoj raspravi i da mogu uistinu primijeniti vaše zaključke. Prema tome, postoji čitav niz razloga da se stvari pokrenu, a za sada e, je čitav, e, čitav proces formaliziran, vrlo je formalan. Dobro, dakle, sada ću vas zamoliti da odgovorite na ova pitanja i iznesete zaključke. Izvolite. Hvala. Počet ću s komentarima gospođe Beres. Svi smo svjesni da je zbog financijske situacije u Europi potrebna racionalizacija i reforma, odnosno prilagodba gdje je god to nužno u svakoj takvoj zemlji. Ja to prihvaćam, to prihvaća i EPSKO. Financijska prilagodba ne smije biti naj, međutim svrha samoj sebi. Financijska prilagodba se treba povezati i sa socijalnom kohezijom odnosno cilj joj treba biti socijalna kohezija i prosperitet. To je naš cilj. Socijalna Europa to od nas traži. Financijska prilagodba, gospođo predsjedavajuća, je način na koji će se ostvariti ovaj cilj. Međutim, ravnoteža je vrlo krhka danas i mi moramo biti vrlo oprezni i nastojati je održati socijalna dimenzija i pokazatelj. Ja znam da se mnoge stvari ne odvijaju dovoljno brzo, već se odvijaju vrlo postepeno, korak po korak. Mi želimo uvrstiti socijalnu dimenziju za našu tablicu, u našu tablicu pokazatelja. To je svakako pozitivan razvoj događaja. Socijalni indikatori su potrebni, nužni, demografska kretanja, popis stanovništva, starenje stanovništva, zdravstveno stanje stanovništva, sve to treba biti uvršteno i tome se niko ne protivi, ali valja učiniti prvi korak, što je već učinjeno zapravo, mi smo registrirali, popisali sve socijalne indikatore. To dakle već valja pozdraviti. Imamo dovoljno vremena da nastavimo raditi na ovome i tako se stvari i zapravo odvijaju u Europi iz jedne generacije u drugu, iz jednog vijeća u drugo, iz jednog predsjedništva u drugo i korak po korak krećemo se u smjeru europske vizije, pa sam tako optimističan da će napredak biti ostvaren i na ovom području. Socijalni dijalog. Socijalni dijalog je vrlo važan. Socijalni dijalog nije međutim identičan u svim državama članicama. Problem koji imamo u Grčkoj nije rezultat samo trojke, već i određene nezrelosti grčkog stanovništva, odnosno društva. I mi to pokušavamo promijeniti. Idemo korak dalje od trojke, jer socijalni dijalog želimo ostvariti, što mora biti cilj cijeloj Europi. Taj dijalog i razgovori su počeli na međunarodnoj razini, već su pokrenuta neka vrlo ozbiljna pitanja kao što su automatski stabilizatori. Grčko predsjedništvo ima namjeru to razmotriti 29. i 30. travnja na sastanku, to je naš rok kad je riječ o socijalnom dijalogu. No dozvolite da dodam, prije mjesec dana, mislim da ovo vrijedno spomenuti, u odnosu na socijalni dijalog mi smo se dogovorili između dakle radnika i poslodavaca e, da će doći do nekih sektorskih sporazuma i nekih memoranduma, a ono što je dogovoreno već sada jest da će doći do povećanja plaća. Dakle, nade ima. E, to, tema, to Drugo, što je od velike važnosti su minimalni socijalni standardi i europski semestar. Želimo pokazati da je to također dio naše strategije za 2020. godinu. Mislim da to već sada činimo. Gospođa Saje u odnosu na date izjave. Grčko predsjedništvo će se potruditi da se napredak ostvari. Euh, Regner Hvala, gospođa Regner je došla malo kasnije. Ja sam bila zaključila popis govornika, pa nisam htjela dati riječ, ali budući da nam je ostale, ostalo malo vremena, predlažem da damo još i njoj riječ. Ima li još zainteresiranih još pitanja? Nema. Dobro, onda ćemo s ovom intervencijom, odnosno pitanjem, završiti. Gospođa e, Regner. Gospođo predsjedavajuća, hvala lijepa. Moje pitanje je pitanje koje sam postavila i ministru pravosuđa. Nisam tražila riječ jer sam zakasnila. Moje pitanje odnosi se na odnos muškaraca i žena u upravnim odborima tvrtki. Što se Europskog parlamenta tiče, e, odbor za pravna pitanja i odbor za pitanja žena je iznio jedan prijedlog koji je usvojen od strane ovog odbora, ali ja nisam uspjela dobiti odgovor na svoje pitanje, jer kad je riječ o nadležnostima u odborima u nacionalnim parlamentima, one su nadležnosti drugčije. Mene zanima kako će grčko predsjedništvo e, razmatrati ovo pitanje i hoćete li se pobrinuti da se ostvari napredak. E, oprostite, vi ste zakasnili, a ta tema je bila e, na dnevnom redu, o tome je bilo riječi na početku. Ja se ispričavam što se sada ovdje nerviram, ali to je upravo govorio ministar u svom, svojoj uvodnoj riječi. Oprostite, ja sam samo zaboravio nešto reći ministru. Gospodine ministre, kruže glasine u parlamentu da se planira revidirati strategija Europa 2020. I želi se sakriti ova slika koja nije baš dobra za ministre i zapravo jer se cilj za smanjenje siromaštva za sada uopće ne ostvaruje, nego se samo povećava to siromaštvo. I ja se nadam da se takvo nešto neće dogoditi. J'ajoute euh, à l'intervention. Dodajem, euh, u odnosu na ovo što je rekao Alejandro Serkas, mi nismo zajedno raspravljali unutar Europskog parlamenta o tome, ali eh, ideja da ova sada komisija ispravlja ovu strategiju, a da idući parlament, idući saziv, E, na temelju novog mandata komisije bude morao raditi na ovom pitanju je nešto što je nama od ključne važnosti. Ne znam kako to riješiti, ako bi grčko predsjedništvo moglo to e, riješiti, da bi to bilo jako dobro, bilo bi dobro i za općenito jedno ispravno demokratsko funkcioniranje Unije. E, ja bih odgovorio na pitanje gospođe Regner, iako nije čula moje izlaganje, ja ću sada pročitati ono što sam rekao. Rekao sam da je jedan od prioriteta grčkog predsjedništva pitanje jednakih prilika za sve i borba protiv diskriminacije. Na ovu temu Grčko predsjedništvo će nastaviti razmatrati prijedlog direktive o jednakom postupanju neovisnom o vjerskim političkim uvjerenjima, e, spolnoj orijentaciji, e, hendikepima i tako dalje. Mi se nadamo i naš je cilj da ovu direktivu proširimo i na sastav upravnih odbora. Mi s gospođom Krojcer surađujemo na ovome. Mi smo imali već prilike s njom o tome razgovarati. Gospodin Ferkas, komisija će 20, komisija će uskoro objaviti svoje izvješće o strategiji 2020. godine i nadamo se da će to biti uključeno u izvješće. Eto, to bi bilo sve. Gospodine ministre, hvala lijepa u moje osobno ime i ime članova ovog odbora. Hvala vam. E, hvala kolegama koji su ostali do kraja. Puno sreće na vašem predsjedavanju. E, imate puno toga za dovršiti. E, međutim, i mi smo u sličnoj situaciji, u istom smo čamcu. Nadamo se da ćemo zajedno uspješno ploviti i e, doprijeti do istog e, cilja. Naš sljedeći sastanak je 3. veljače u Strasburu u 17, oprostite 19 sati. Hvala.